željeznička infrastruktura i javne usluge u Dunavskoj-Jadranskoj makroregiji. Reč dajem povjerenici Korini Krecu. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, kolege Prije svega zahvaljujem što ovu točku stavljate na dnevni red, dakle raspravu o ulogu, o ulozi javnih usluga u poboljšanju željezničke povezanosti u makroregiji Dunava i Jadrana. Prošli tjedan sudjelovao sam na jednom događaju gdje se bavila Europska strategija za Alpsku regiju u Brdu u Sloveniji i zapravo se radilo o pokretanju četvrte makroregionalne strategije i postao je doista velik entuzijazam preko 500 sudionika što lijepo pokazuje koliko su ove makroregionalne strategije važne. Bavljenjem makroregija, europske regije lakše se mogu hvatiti u koštac sa zajedničkim izazovima. Na taj način poboljšava se teritorijalna, ekonomska i socijalna kohezija. Takva suradnja od velikog je značaja i zbog poboljšanja povezanosti regija kroz provođenje, odnosno uvođenje željezničkih veza. Dunavska Jadranska strategija identificirale su željeznički transport kao jedan od prioriteta. Postoje da kako veliki jazovi između pojedinih regija što se tiče željezničkog transporta, a to pak potkopava zajednički gospodarski potencijal rasta. Što se starih država stranista, članica tiče Njemačke, Italije, Austrije, javne usluge su tu vrlo dobre, iako naravno uvijek postoji prostora za poboljšanje. U novim državama članicama, Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, situacija nije zadovoljavajuća, ali na putu poboljšanja je i to osobito zahvaljujući europskim fondovima. No, za zemlje van Europske unije željezničke usluge e, doista nisu dostatne i potrebno ih je reformirati i također u njih ulagati. U tom kontekstu Europska komisija vjeruje da je krajnje vrijeme da se poduzmu znatne mjere za pružanje podrške e, željezničkim i javnim uslugama, a takve aktivnosti trebalo bi biti usmjerene na sljedeće aspekte. Prije svega, potrebna nam je bolja, snažnija suradnja jer nema drugog načina da se ostvari uspjehe na makroregionalnoj i mikroregionalnoj razini. Drugo, zemlje moraju usko surađivati kako bi se provele željezničke reforme, primjerice odvanja infrastruktura i uvedbe pro regulative, a isto tako moramo ulagati u procese rehabilitacije kako bismo uklonili pojedine blokade ili nedostajeće veze te poboljšali kapacitete. Zbog toga sam vrlo sretna što mogu reći da je procijenjena vrijednost mreže tnt za Zapadni Balkan, koja, koju sada imamo upravo savršeno kvir za ovakve investicije, no svi znamo da suradnja, reforma i ulaganje u željeznice nije dostupna kako bi se nadigli, nad, nadišli trenutni e, izazovi, već moramo zajednički organizirati projekte i provesti dobre upravljačke strukture. Primjerice, prelaz, granični prelaz treba biti nešto što je olakšano, a svi dionici moraju se dogovoriti zajednički vezano uz naša glavna načela. Dakle, svi javni ugovori u željezničkim uslugama moraju biti temeljeni na konkurentnosti. Postoji nekolicina važnih izazova u ovom području i moramo se pobrinuti da resursi koje imamo na raspolaganju budu iskorišteni učinkovito. Prije tri godine komisija je podnijela zakonodavni predlog, četvrti željeznički paket i snažno vjerujemo da vi kao su zakonodavac zajedno s nama možemo doći do sporazuma o tom prijedlogu. Kao što sam već rekla, e, značajno smo napredovali što se tiče makroregionalnih strategija i sada je krajnje vrijeme da se ova načela provedu i u praksu. Konkretne mjere, promjene su potrebne koje će ispuniti očekivanja kako privatnog sektora, tako građana a to pak znači bolje javne usluge, željezničke usluge, učinkovitije usluge i zahvaljujem svima na pažnji i očekujem vaše doprinose. Hvala vam. Dajem riječ gospodinu Marinesku na dvije minute. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i gospođi povjerenici. Makroregije jedna su pozitivna inicijativa zbog toga što dovode do veće razine koordinacije, do snažnije kohezije između pojedinih regija koje pripadaju u jednu makroregiju. No, vjerujem da moramo biti vrlo oprezni kako e, se ne bi zatekli u situaciji da kohezijska politika koja je nedavno znatno potresena kako se ne bi suočila sa još većim problemima. Dakle, potrebna je koordinacija na razini komisije, na razini Europske unije kako bi države članice iz pojedinih makroregija zajednički mogle ostvariti sporazume i kako bi se kanalizirao novac iz strukturnih fondova na one najkoherentnije projekte koji se provode u nekolicini država članica. Što se tiče Dunava i prostora Balkana, inicijativa komisije da se mreža TNT proširi na područje Balkana doista je vrlo dobra inicijativa. Moramo se usredotočiti na to, a što se željeznica tiče moramo izgraditi koridore i projekte koji će u praksu provesti takve koritore. Dakle, moramo se povezati sa lukama poput Konstance ili grčkim lukama. Dakle, tu smatram da vi imate važnu ulogu jer možete koordinirati nacionalne planove, nacionalne transportne planove kako bi konačan rezultat toga bio izgradnja koridora. Također bih volio da imate na umu i dovršenje željezničkog paketa, što je od velike važnosti u ovom smislu. Isto tako, potrebno je iskoristiti novac iz EFSI-a i iskoristiti ga u instrumentu za povezivanje Europe. Zahvaljujem sljedeći riječ, ima zastupnica Tapardela. Zahvaljujem, gospođo povjerenice. Drago mi je što imamo ovako važnu raspravu za gospodarski razvoj Rumunjske, ali isto tako i za e, istočnu i središnju Europu. Rumunjska i Austrija bile su prve zemlje koje su ovo predložile vijeću, a nakon toga i zatražile komisiju da se sastavi strategija za Dunavsku regiju do 2010. Strategija za ovu makroregiju okuplja 14 država članica i bavi se zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju ove zemlje. Potrebe, potreba za mobilnošću, energetskom učinkovitošću, kvaliteta vode i socioekonomski razvoj. Nažalost, tu postoje zajednički izazovi, ali gospodarski razvoj makroregija poprilično je raznolik. A to znači da su nam potrebni alati kako bismo stvorili snažniju socijalnu, ekonomsku i teritorijalnu koheziju. E, glavni plan, master plan e, rumunjskog transporta, jedan je takav alat i radi se o dobroj premisi za europsko financiranje. To je važan alat za ispunjavanje transportnih ciljeva Rumunjske kao i potrebe za investicije koje se more uložiti u infrastrukturu. Taj glavni plan usvojila je ruminska vlada i nakon toga odobrila Europska komisija nakon pregovora. Željeznička infrastruktura i projekti koji se time bave su prioritetni te u skladu sa europskim prioritetima za stvaranje jedinstvenog e, prometnog prostora. Zbog toga sam vrlo sretna što vidim da postoji koherencija između regionalne politike i željezničke transportne e, politike u Dunavskoj regiji u e, kohezijskim državama poput Rumunjske, ovakav način razmišljanja pripomoći će socijalno i teritorijalnoj koheziji te zatvoriti neke praznine jazove koji trenutno nažalost postoje između pojedinih država članica u regiji. Zahvaljujem zastupnica Gazina Meissner. Hvala lijepa. Hvala gospođo povjerenice na ovom uvodnom izlaganju. Činjenica je da mi imamo neke neslobode u Europskoj uniji. E, jedna od sloboda, međutim, je sloboda kretanja ljudi i roba. E, u većini slučajeva još nije moguće e, doista upotrijebiti željeznicu za tako da tu u nekim regijama još moramo mnogo učiniti. E, ne možemo povezati e, sve otoke, a to bi bilo izvrsno za otoke, na primjer u Jadranskom moru, ali moramo ustanoviti gdje su nam deficiti. Upravo e, se radi o tome da izjednačimo, odnosno uravnotežimo tamo gdje postoje neravnoteže. Napravili smo jednu E, kartu koja prikazuje ove koridore u Europi koji bi trebali povezivati e, naše e, stanovništvo. Imamo na primjer koridor sa Baltika na Jadranski, Jadransko more. Osim imamo tu dosta uskih grla, e, tu postoje dionice gdje uopće nije moguće e, e, moguć transportni transport tereta. E, na orijentu e, već e, imamo situaciju da ako se iz Atene u Hamburg želi putovati željeznicom šest puta se mora promijeniti lokomotiva. Dakle ima mnogo razlika koje moramo izjednačiti imamo željezničke prijelaze gdje ne funkcionira elektrifikat, gdje je potrebno uvesti elektrifikaciju. E, dakle, postoji jedna cijel, e, e, puno posla na unapređenju infrastrukture i ja se nadam da ćemo poraditi na tome u interesu naših građana. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kramer. Gospođo povjerenice, prije nekoliko mjeseci imali smo klimatsku konferenciju u Parizu i e, usvojili smo klimatske ciljeve, sada to moramo implementirati. Željeznica je jedini sektor gdje su e, emisije e, emisije narasle za razliku od industrije gdje su se smanjile. Zato moramo poboljšati mobilnost kako bi E, ostvarili te svoje ciljeve. Molimo vas, nemojte e, ponavljati grešku koja je učinjena u Portugalu. Tamo smo prije 10-15 godina e, ukinuli željeznice danas narod više nema novaca za putovanje automobilom i sada je dakle mobilnost onemogućena, a željeznice se više ne mogu upotrebiti e, kad su jednom ukinute. E, komisija je to tada e, odobrila. Ako nastavimo tako nikad ne možemo ostvariti sve klimatske ciljeve. Moramo dati prioritet željezničkom transportu, a ne cestovnom ne smijemo ukidati 30 do 40% željezničkih e, dionica. 90% e, e, putnika na željeznici putuju na kratkim relacijama. Molimo vas pobrinute se za to da postoje veze, da postoji jedna željeznička mreža, to je odlučujuće i to moramo osigurati. Što se tiče željezničke mreže u Europi, to je jedan patchwork u kojem su rupe upravo tamo gdje su granični prijelazi. Dakle, moramo upravo i u regijama gdje su, je željeznička infrastruktura uništena u e, ratu i e, moramo poraditi na tome da se e, ta mreža obnavi. Hvala lijepa. Imate plavi karton od gospođe Tapardel. Da li prihvaćate pitanje? Gospođo Tapardel, izvolite. Hvala vam. Gospodine Kramer, sjećam se da smo u lipnju e, razgovarali na odboru TRAN i predstavnici rumunjske vlade i Europske komisije iz općih uprava mov i Ređi i ja smo vrlo jasno rekli da u Rumunjskoj imamo rezove od 30-40%, dok zapravo govorimo o poboljšavanju infrastrukture. I rekla sam također da imamo jednu od najvećih željezničkih mreža u Europi i rekla sam da zemlje poput Njemačke i Francuske su veće rezove kroz proteklih deset godina napravili od Rumunjske i ja i moja zemlja uvijek smo željeli željeznički transport i jedinstveno europsko prometno područje koje se temelji na infrastrukturi. Dakle, provjerite stvari koje govorite. Hvala lijepa. Ja sam se točno raspitao o činjenicama. Poznato mi je da sada upravo u Rumunjskoj se odvija jedna velika rasprava o tome hoće li parlament priznati odluke prošle vlade e, i u komisiji se o tome raspravlja. Znam da se i u Francuskoj i u Njemačkoj da su ukinute mnoge željezničke dionice. Protiv toga sam se borio. E, meni je svejedno o kojoj se zemlji radi. Bitno je da e, stavimo prioritet na željezni zajednicu i možemo ostvariti e, klimatske ciljeve a moramo djeci ostaviti planet na kojem se može živjeti dakle mi moramo optimirati željezničku mrežu a ne ukidati 30 do 40% e, mreže jer to nije optimiranje nego uništavanje mreže to tome mora doći kraj hvala zastupnik Gil hvala vam Eh, riječima Bismarka iz 20. stoljeća, odnosno birokrata Europske unije, makroregionalna politika sredstvo je za uključivanje susjedskih zemalja, stvaranje teritorijalnih sinergija i smanjenje regionalnih razlika. Zapravo se radi o globalizaciji u sve snažnijoj uniji. A riječima općeg ravnatelja unutarnjih politika teško je procijeniti da li makroregionalne strategije utječu na narav ili razmjer postojećih inicijativa. S obzirom da je to slučaj, zbog čega trošimo novac britanskih poreznih obveznika kao i svoje vrijeme na ovakve aktivnosti. Zahvaljujem, zastupnik pospišil Hvala vam. Pomno sam pratio vaše izjave i predstavljam Češku republiku ovdje. Kada govorimo o makroregijama, jasno je, ja vjerujem da buduća ulaganja europskih fondova ne bi trebali samo ići u nacionalne projekte, već bi trebali olakšati prekograničnu suradnju, prekogranične projekte i to osobito u području željezničke infrastrukture kojim se danas bavimo doista vjerujem da je još mnogo pred nama. Željezna zavisa je nestala, no željezničke veze između Češke i Njemečke primjerice nisu zadovoljavajuće. Dakle, ona ne poštuju trenutna pravila, trenutne uvjete o tome kako bi dvije zemlje trebale imati međusobno povezanu infrastrukturu. Ukoliko želimo više ulagati u budućnosti u prekograničnu suradnju, ukoliko želimo osnažiti tu infrastrukturu, trebali bismo odvojiti više sredstava za to. Što se tiče Dunavske strategije, imamo oko 220 milijuna na raspolaganju, što nije dostatno, čak niti dostatno za neki malo veći projekt u području željezničke infrastrukture. Napravili smo analizu koja se bavi modernizacijom mreže Prag, Pilsner, Nürnberg, možda čak i dalje do Minhena i 1,4 milijarde eura bi bilo potrebno za tako nešto. Dakle, čak pet puta više od sredstava koja su na raspolaganju u cijelom fondu. Dakle, u budućnosti bismo trebali razgovarati o tome da li bi ovakvi projekti trebali biti samo simbolični ili bismo možda čak trebali ulagati u biciklističke staze. Dakle, to je također važno međutim nije od tolike strateške važnosti kao željeznička infrastruktura. Dakle, projekti su sjajni, to je istina, ali dalje nam je potrebno više sredstava. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Jala Sender. para reducir las desigualdades se producen transfronterizamente y entre regiones que es uno elementos fundamentales. dakle treba ono što je najvažnije da se prekina sa razlikama u regijama. Posebno se koncentriramo na željeznicu i javne usluge. Što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, to je uistinu bio jedan instrument solidarnosti, govorimo o 10 milijuna eura. Očito da je ovo vrlo ambiciozan plan. Ovdje smo spomenuli nove koridore, multimodalne koridore, to znači da obuhvaćaju sve vrste prijevoza. Problem je sa engleskom kabinom, nema prijevoza. Ok, is okay? Continue. Bien. Recuerdo solamente que había dos redes. La básica, eh? que eran los, nuevos, los nueve corredores multimodales. Dakle, radi se o dvije mreže. Prvi koridor koji je multimodalan, koji ne uključuje samo željeznicu, željeznicu već i cestovne i unutarnje plovne putove, ali isto tako imamo i globalnu mrežu koja uključuje nacionalne planove. Dakle, to je ono što želimo uspostaviti. A sjećam se da je Rumunjska eh, da u trenutku o kojem govorim tijekom prethodne vlade nije predložila svoj nacionalni plan, a sada je trenutna vlada to morala učiniti i gospodin Ponta je to učinio protekli mjesec. I tako smo se zapravo zatekli u situaciji u kojoj jesmo. Čula sam i također zabrinutost nekih zastupnika koji kažu da postoje problemi apsorpcije sredstava, nedostatka infrastrukture i da se ne daje dovoljno pažnje visokobrzinskim mrežama. Dakle, to je nešto što parlament također pokušava promicati jer je to vrlo važno za turizam. Da ne spominjemo uopće prepreke koje još uvijek postoje u Njemačkoj i Austriji u e, pitanjima plovnosti Dunava. Dakle, gospođo Kretu, ovdje se radimo, radi o regiji koja je od velikog značaja za turizam i važno je imati na umu da postoje različiti oblici prevoza i različite mehanizme javnog prevoza. Mnogo se mora učiniti ne samo u željezničkoj industriji. Prihvaćate li plavi karton gospodina Koburna? Dakle, u Velikoj Britaniji učinili smo u 50 neke znatne greške u zatvaranju velikog broja svojih manjih željezničkih trasa. Dakle, tada smo mislili da su automobili budućnost, no željeznica je budućnost. U Velikoj Britaniji također znatne svote želimo potrošiti na HS2, odnosno superbrzi vlak između Londona do Škotske. To je dobra zamisao, no ono što bismo radije imali je bolji željeznički sustav, a ne da trošimo bogatstvo na željeznički sustav koji ne pomaže prosječnom putniku. A cijene e, ove predložene linije bi vjerojatno bile astronomske i jedni koji bi mogli putovati time bi bili poslovna zajednica i članovi ovog poštovanog doma, a nitko drugi. Dakle, ja bih radije vidio da se novac potroši na regionalne željeznice nego da se e, povezuju druge točke, a dvije točke, a sve u sredini, sve između te dvije točke da jednostavno se ignorira. Slažete li se sa mnom tu? Odgovor kao španjolkinja Moram prepoznati uspjeh eh, brzog vlaga između Malage, Sevije, Barcelone i drugih gradova. I mogu vam reći da je španjolsko iskustvo upravo suprotno od ovoga što vi govorite. Istina je da ukoliko imate veliku e, gustoću naseljenosti, e, za razliku od španjolske, možda je situacija različita, ali španjolsko iskustva su vrlo pozitivna i mogu vam reći da je to značilo da ljudi ne moraju avionom čak putovati iz poslovnih razloga. Dakle, razumijem vaš stav, no vjerujem da Velika Britanija ima i prostora i sposobnosti da se nosi i sa kvalitetnim vlakom koje vas izravno može odvesti do Škotske, ali i da se usredotoči na lokalne i regionalne e, trase i transportne mreže, jer su one od iznimne važnosti. Ljudi, dakle, i dalje koriste automobile, a i to ne smijemo zaboraviti. Zastupnik Jakovčić želim istaknuti tri momenta ili tri problema. prvo stvaranje intermodelnosti transporta u ovoj makroregiji zahtijevat će enormna sredstva međutim nema alternative spajanju željezničkog transporta s onim koji dolazi morem i onim koji dolazi zrakom. drugi problem kojega vidim je ekstremna sporost željeznica i to kako one u italiji na na pravcu ancona bari tako i svi oni pravci koji su u hrvatskoj od rijeke do zagreba preko zagreba do budimpešte zadra splita prema zagrebu ili ploča do sarajeva ili od barija do beograda također želim istaknuti jedan lokalni problem koji globalno ništa ne znači ali iznimno puno znači za istru gdje istarski krak hrvatskih eljeznica ima spoj samo sa slovenijom i tu treba razriješiti ili izgraditi željeznički tunel kroz učku ili napraviti dogovor sa slovenskim željeznicama. na kraju uvođenje TNT mreža na balkan je nešto što je odlično i čestitam na tome imate podršku za takve poteze. Gospodine, jakovčić prihvaćate li plavi karton gospodina Šolteša? Da. Izvolite. I onda nakon toga imamo još jedan, ali najprije gospodin Šolteš. Hvala. Gospodine Jakovčić, spomenuli ste vezu između Hrvatske i Slovenije. Kao što nam je svima poznato, od 1902. do 1935. postojala je veza Porezana. Zanima me, mislim da je moguće da to oživimo. Lijepo na ovome pitanju. Naravno da istarski krak hrvatskih željeznica koji je direktno spojen samo sa slovenskim može se razriješiti na način da se izgradi željeznički tunel kroz Učku, međutim to je naravno dugoročno i vrlo skupo rješenje. Kvalitetno rješenje bilo bi dobar dogovor između hrvatskih i slovenskih željeznica ja osobno sam u više navrata rekao ne vidim nikakvog razloga zašto kao i za vrijeme jugoslavije kad je istra isto bila između hrvatske i slovenije znači u hrvatskoj odnosno dio u sloveniji zašto tada se moglo upravljati e, slovenske željeznice su tada upravljale ne vidim nikakvog razloga zašto ne bi došlo i do dogovora i da slovenske željeznice do daljnjega eventualno upravljaju jer danas ako to ne dogovorimo sav taj krak željeznički će definitivno propasti. Eh, Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja isto imam jedno pitanje. Kolega, spomenuli ste da je važno eh, povezati željeznicu sa lukama i aerodromima. Znači li to da željezničkih dionica uopće nema ili samo treba izgraditi, infrastrukturu takvu da se može dovoljno brzo putovati željezničom kako se više ne bi letjelo avionom? u ovom trenutku ako želimo snažno povećati intermodalnost prometa onda treba prije svega riješiti sporost željeznica zato što mi imamo dolazak na primjer morem na mnoga sjevernojadranska područja pogotovo u hrvatskim lukama ili u baru u crnoj gori međutim odvesti čovjeka ili neki proizvod iz barija u beograd ili iz rijeke u zagreb pa to je ko čiro željeznica nekada u bivšoj jugoslaviji pa to nikada više ne stigne. znači trebamo zaista napraviti nešto da povećamo brzinu željeznica u ovom trenutku. Eh, eh, poštovana povjerenice poštovane kolegice i kolege Evo, drago mi je e, što podržavate i dalje makroregionalni pristup pogotovo što danas govorimo o dunavskoj i jadransko jonskoj makroregiji i tu se ne radi samo o povezivanju unutar regije nego i povezivanju tih dviju makroregija zbog toga što konkretno recimo u jadranskom moru postoje značajne luke značajni kapaciteti koji bi mogli upravo u pridonošenju smanjenja emisija co two poboljšati transport roba iz južnog dijela europe prema središnjoj i istočnoj europi. međutim e, ta mreža zapravo ne postoji u karti europe u karti europske unije ne postoje ti koridori za teretni prijevoz vlakova. dakle ono na što apeliram je zapravo da u ove dvije makroregije se ucrtaju znači pravi znači i novi koridori za teretni prijevoz vlakova da E, pošto e, iz e, sadašnjih investicija koje su predviđene za. two thousand and fourteen twenty mi ne vidimo zapravo od kuda bi se to moglo točno financirati da se upotrijebe sredstva iz connecting europe fonda za izgradnju znači, tih teretnih koridora. također da se preraspodijele sredstva koja će omogućiti da se i podrži transportna i okolišna politika europske unije u razdoblju. two thousand and fourteen. two thousand and twenty jer inae neemo ciljeve. two thousand and niti u transportnoj politici ali niti u klimatskoj politici. ono to bih također naglasio kao vano je da pogotovo u dravama koje koriste kohezijske fondove treba poboljati apsorpciju koritenja tih kohezijskih fondova za razvoj željezničke infrastrukture ne samo za razvoj infrastrukture infrastrukture, nego i za E, pogotovo prekogranične infrastrukture kada se radi o regionalnom povezivanju jer je to jako važno da sve skupa zaživi. u hrvatskoj imamo trenutačno dobar primjer kako zapravo zbog javne nabave e, jedan takav razvoj je trenutačno doveden u pitanje. hvala lijepa. gospođa na Moramo se pobrinuti da ova strategija donese rezultate, a to znači da se moramo pobrinuti da se ispune stvarne potrebe ljudi. Što se tiče TNT-a i prometnog sektora, Jadransko i Ozna makroregija uistinu je crna rupa. A što se tiče prometnih veza. Moje pitanje povjerenici je sljedeće. Povjerenice, Molim vas, povezite se vlakom uzduž Jadranske obale da vidite koliko tu nedostaje veza. 20.10. prošle godine čuli smo izjavu o strategiji Europske unije za Jadransko-Jonsku regiju. Govorilo se o tome kako putovati od Ankone, Peskare, pa Barija i Brindizija. Ono što je važno reći jest da ne trebamo nastaviti investirati u kontroverznu liniju između Liona i Torina. Dakle, moramo imati ciljana ulaganja kako bismo popunili praznine i kako bismo pokrenuli investicijski ciklus. Nadam se da su institucije zainteresirane ne samo za neke, nego za sve regije, posebno regije na jugu Europe. Mislim da južne europske zemlje ne smiju propustiti e, ovu važnu priliku. Mi ćemo dati sve od sebe kako bi ova strategija doživjela uspjeh i povjerenice mi vas samo molimo da i vi odigrate svoju ulogu u tome. Hvala. Gospodin Deli na dvije minute. Mehanizmi o kojima danas razgovaramo su važni za makroregije, Dunavsku i e, Jadransku makroregiju, to je važno za promet, osobito za željeznički i cestovni promet. E, kroz te e, regije voze vrlo važne rute, međutim infrastruktura je fragmentirana i ne postoje veze među pojedinim zemljama odnosno nisu dovoljno dobre. E, zato moramo modernizirati tu infrastrukturu i ovaj e, projekt bi mogao biti dobar teme za to. U ovim makroregijama nalaze se zemlje koje nisu e, još nisu članice Europske unije zahvaljujući pregovorima u Beču prošle godine pregovori o uvođenju TNT mreže su prošireni na te zemlje, e, zemlje što je dobro. Dakle, možemo očekivati e, napredak, e, odnosno završetak izolacije ovih regija, ali kako bi gospodarski i drugi efekti bili u potpunosti ostvareni, odnosno kako bi se ostvarili efekti koridora, potrebni su mehanizmi financiranja unutar Europske unije. Sinergijski efekti e, za sada se ne mogu potpuno iskoristiti zahvaljujući razlikama u modelima financiranja među pojedinim zemljama članicama i zato i dalje postoje uska grla e, molim komisiju da se e, osiguraju financijska sredstva mi e, pučani apeliramo na komisiju da nađe realistična rješenja koja su u skladu sa našom politikom i, i koja omogućuje daljnji napredak i razvoj na ovom području. Hvala lijepa. Gospodin Frunzulika na jednu i pol minutu. Predsjedniče povjerenice, uvaženi kolege, Rumunska je solidan partner u razvoju europske željezničke mreže ima vrlo široku željezničku mrežu i ima povećanu potrebu za mobilnošću i veliki potencijal s obzirom na stratušku ulogu koju ima u čitavoj europskoj prometnoj politici u jugoistočnoj Europi. Nema nikakve sumnje da je željeznički sektor u Rumunjskoj pred brojnim izazovima i da zahtjeva brzu i dubinsku reformu. Vjerujem da je rumunjski glavni prometni plan takav da su uloženi veliki napori da se uloži do 40 milijardi sljedeće godine za željezničku infrastrukturu, uglavnom za rehabilitaciju oko 4000 km kilometara željezničke pruge. Smanjenje e, oko 30 e, mreže u iznosu 30% je nešto što je navedeno u tom e, planu, a to je još 90. godine definirala Svjetska banka, Europska banka za razvoj. To predstavlja samo 2% prometa i 8% putničkog prometa. Dakle, bilo bi teško ispuniti evropske standarde, međutim treba se optimizirati i smanjiti operativne troškove. Ta mreža također je nešto što treba očuvati jer e, svi govorimo o tome da je budućnost u željezničkom prometu. S obzirom na trenutnu situaciju e, željeznica u Rumunjskoj napori da se e, ona unaprijedi apsorbirat će sve potrebne fondove, neovisno o tome što je Rumunjska povećala E, za 2% sredstva e, u, za razdoblje 2014. do 2020. Rumunjska neće odustati od e, te od unapređenja svoje infrastrukture i još jedanput naglašavamo da usporedbi s europskim prosjekom isti broj putnika može biti prevezen koristeći 20 do 30% manje mrežnog kapaciteta. Gospodine, imate plavi karton gospodina Kramera. Moje pitanje sljedeće. Da li je cestovna mreža u Rumunjskoj u tako izvrsnom stanju da se ne dolazi na ideju e, ukinuti cestovne dionice? E, ja se ne sjećam da je ikad u Europi e, ukinuta jedna cesta zato što nije bilo dovoljno novca za održavanje te ceste. Zato je moje konkretno pitanje da li, su, e, da li je ovim master planom predviđeno ukidanje 30% cestovnih dionica u Rumunjskoj ili samo željezničke dionice? Da, mi moramo odgovoriti, morat ću odgovoriti dragom kolegi gospodinu Krameru, da čekamo da Europska unija da poticaj državama članicama poput Rumunjske kako bi one više koristile željeznicu umjesto cestovnog prometa. Hvala. Hvala. Gospodin Radoš, na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Pozdravljam uvrštenje ove točke na dnevni red zato što je željeznica vrlo važan jeftiniji i za okoliš bolji oblik transporta a nije razvijen niti u europi cijeloj europskoj uniji a pogotovo nije razvijen na ovom prostoru o kojemu govorimo. naime gotovo da ne postoji povezanost riječne mreže sa željezničkom mrežom niti jedan od aerodroma na prostoru zapadnog balkana nema željezničku postaju a i planovi za izgradnju e, novih prometnih pravaca više su orijentirani na cestovni promet nego na željeznički promet ovoga časa. zato mi je drago da je povjerenica Kretu spomenula proširenje ten t mreže europske na zapadni balkan. očekujem da će posljedica toga biti ne samo povezivanje zapadnog balkana s ostalim dijelom europe nego i jačanje kvalitete željezničke mreže i veću uporabu željeznice i riječnog prometa u ukupnom prometu i na tom dijelu europe i u cijeloj europi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 i tu živi jedna četvrtina e, stanovništva e, prije 100 do 150 godina e, željeznica je bila u usponu i tada je značila uvođenje modernog života danas se situacija nije promijenila, međutim povijesne, povijesni događaji su doveli do toga da je došlo do e, propadanja veza, infrastrukturnih veza u, unutar ove regije i zato su nam sad potrebne nove investicije. E, neke zemlje u ovoj regiji su članice Europske unije, međutim neke kao Ukrajina i Moldova nisu u Ukrajini do danas postoje željezničke dionice koje se više ne koriste nažalost, ali te bi se e, dionice mogle ponovo početi upotrebljavati. Što se tiče ovih projekata, ja vjerujem da bi bilo vrlo važno za budućnost e, stvoriti intermodalnost odnosno e, o mogućnost kombiniranja različitih vrsta e, e, transporta. Hvala gospodinu Mekins. Uvaženi kolege, promet je jedno od e, ključnih područja u Jadranskoj strategiji, u Dunavskoj strategiji. Mi imamo proračun koji bi trebao doprinijeti ne samo boljem upravljanju vodama, nego isto tako i inovacijama i prekograničnoj povećanju prekograničnih kapaciteta ali isto tako i boljem, e, boljem mreži koja bi bila dostupna stanovnicima gradova i sela. Isto vrijedi isto vrijedi e, i za drugu makroregiju, dakle Europski strukturni investicijski fondovi samo su jedan mogući izvor osim poboljšanja prekograničnih prometnih kapaciteta, ne samo u području telekomunikacija, e, poštanskih usluga i drugih javnih usluga. Dakle, u tome bi pomogli željeznice, ali to bi isto tako potaknulo kontakte među ljudima, što je osim ekonomskih ciljeva još jedan važan cilj. E, vă anunț că avem e, înscriși trei colegi și dau cuvântul pentru început doamnei Sada riječ ima gospođa Joždovecka. Hvala. Ovdje govorimo o makroregionalnoj strategiji i o mrežama TNT za Dunavsku i Jadransku makroregiju. Ja pozdravljam apele kolega koji žele da željeznička infrastruktura bude u što većoj mjeri razvijena u toj regiji. Međutim, zamolila bih e, povjerenicu da kaže e, koliko je prioritetan riječni promet, posebno e, pritom mislim na promet Dunavom. Hvala, gospođa Grapini. Hvala povjerenice, uvaženi kolege. Ovo je iznimno važna tema. Ovo bi trebala biti rasprava u kojoj ćemo doći do nekih zaključaka i šteta je da sada e, razgovaramo o tome u ovom trenutku. Europska strategija za promet e, na Dunavu i u Jadransko-Jonskoj regiji tema je naše današnje rasprave. To su vrlo važna pitanja. Povjerenice, vi ste rekli da postoje zemlje u kojima je kvaliteta prometa upitna. Češka, Rumunjska i tako dalje. Rekli ste da nije na zadovoljavajućoj razini. U potpunosti se slažem s vama, no također ste rekli da su potrebne tri stvari kako bi se poboljšala intermodalnost, a ulaganja je jedna od tih stavki. Možete li uvjeriti predsjednika Junkera da iz Europskog strateškog investicijskog fonda moramo dobiti sredstva za regije koje kaskaju u smislu infrastrukture? Ja mislim da promet znači nove troškove i zagađenje za poslovne subjekte. I slažem se s gospodinom Kramerom cestovni promet e, stvara zagađenje, ali isto tako su i učestale nesreće na cestama i ljudi gube živote. I zato mislim da je sredstva potrebno usmjeriti u ta područja koja kasne u razvoju željezničke infrastrukture. Hvala gospodin Selimović na jednu minutu. Hvala lijepo. Da, povjerenice, ja sam e, uzeo vlak od Sarajeva do vašeg grada i za to mi je bilo potrebno 800 km, a to je put je trajao 45 sati. Dakle, vrlo je, mnogo je lakše zapravo doći ovamo nego prevaliti taj put između Sarajeva i vašeg rodnog grada, premda je to ovaj drugi četiri puta duži. I to nam govori o tome da se na taj način spriječava e, turistički, ekonomski i energetski razvoj. Isto vrijedi i za telekomunikacije i upravo zato se nadam da će vaša oklada donijeti rezultate, da će se dobiti financijska sredstva za razvoj Zapadnog Balkana i da će intermodalnost zaživjeti na način da se ove e, makroregije ne smatraju više crnim rupama. Gospođa Krecu, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, cijenjeni zastupnici. Zahvaljujem vam na e, vašim doprinosima ovoj živoj raspravi. Još jednom e, se pokazali koliko je važno i koliko su neophodne željezničke veze, željeznička mreža u e, Dunavskoj i Jadranskoj makroregiji. Želim reći nekoliko stvari. Kao prvo, što se tiče makroregija, znate da su e, osmišljene pod uvjetom da se neće osnivati nove institucije i novi fondovi e, dakle sredstva koja su osigurana e, postoje da bi se e, savladali izazovi e, i prekogranično povezivanje ali tu se moraju angažirati i zemlje članice vi zastupnici europskog parlamenta i komisija mi ne možemo realizirati te projekte. Ja e, podupirem makroregije, ali kao što ste i sami rekli, na zemljama je članicama da e, osmisle i realiziraju te projekte u međusobno surađujući i naravno u suradnji sa europskim institucijama. To je jedini način kako na, e, za pregovarački stol možemo dovesti i zemlje koje su izvan Europske unije i postići da se i one uhode u košta sa izazovima na primjer što se tiče e, Dunavske strategije, tu je uključeno 14 zemalja, neke su zemlje članice Europske unije, ali pet njih nije. E, što se tiče željezničke mreže ona je nezadovoljavajuća i naravno slažem se s vama bila sam u sarajevu i kada sam se e, i morala sam se vratiti u, da bih iz Bukurešta putovala u Sarajevo morala sam otići u Beč ili Brisel dakle infrastruktura je nedostatna i nedostatne su prekogranične veze nažalost nacionalne vlasti ne stavljaju dovoljni naglasak odnosno za njih ovo nije dovoljno e, nisu prioriteti i e, zato pozivamo zemlje članice da e, e, ja želim ponoviti tu poruku i poziv zemljama članicama da e, se na tome mora poraditi. To je od izuzetne važnosti, osobito za ruralna područja, e, zbog činjenice što je stanovništvo, broj stanovništva e, u ruralnim područjima tamo veći nego u drugim područjima Europske unije. Što se tiče riječnog transporta i to je povezano sa Dunavskom strategijom. Mi smo o tome e, opsežno razgovarali na konferenciji, godišnjoj konferenciji o Dunavskoj strategiji. Moramo naglasiti činjenicu da je e, povezanost općenito i riječna povezanost da su naši prioriteti kad je riječ o Dunavskoj strategiji i e, kad je riječ o Jadransko-Jonskoj regiji ja e, iglam ulogu posrednika između ministara transporta e, Rumunjske i Bugarske gdje postoje ogromni problemi e, što se tiče riječnog transporta zbog niske razine Dunava niskog vodostaja Dunava u nekim područjima. Ja sam pokušala posredovati između ministara transporta jer radi se o jednom dijelu gdje se ne može ploviti Dunavom i zbog toga je blokiran e, transport Dunavom u drugim zemljama. Ja se nadam da će ove zemlje poduzeti korake kako bi se riješio ovaj problem. Što se tiče Jadransko-jonske regije, ona se E, nju čini osam zemalja članica, od toga četiri članice Europske unije, a četiri e, koje nisu još u Europskoj uniji. Htjela bih e, otići u Dubrovniku u svibnju kad se bude lansirala ta strategija. Međupovezanost je u ovoj regiji bolja nego u Dunavskoj regiji, međutim naravno da ima još mjesta za poboljšanja. Postoje neki projekti E, za Jadransko-Jonsku makroregiju i napori i investicije moraju e, biti na nivou kako bi se e, ispunili TNT standardi. Broj putnika na željeznicama i u E, u riječnom prijevozu je u opadanju i to nije dobar trend. Moramo osigurati da dobru e, suradnju između zemalja e, koje su u tim regijama, a za to je potrebna i politička volja kako bi se provele neophodne reforme i kako bi se realizirale investicije koje bi, e, kojima bi se financirali infrastrukturni projekti kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva. Dakle, mi sad imamo instrumente i e, želim iskoristiti ovu priliku da e, pozovem sve dionike da upotrebe te instrumente kako bi poboljšali javne usluge u transportu u ovim regijama mi se nadamo da ćemo ostvariti napredak u interesu e, našeg gospodarstva i naših građana. E, nažalost kolega koji je postavio pitanje više nije u dvorani. Kad kažete da e, komisija ne vodi računa o jugu Europe, e, to nije točno. Ja osobno sam bila na jugu Europe dva, na jugu Italije već dva puta ja sam bila vrlo angažirana u kampanji na Siciliji, u Kalabriji. Kada sam bila u Italiji kao E, ti projekti su bili blokirani ja sam ih odblokirala u Napolju ja sam, mi smo e, e, lansirali novu željezničku vezu u, Napelju, u Napolju koja je proradila i i jako mi je drago da se sada u Italiji radi ne samo na povezivanju sjevera i juga nego i istoka i zapada, istočne zapadne obale. Samo vam želim reći da nije komisija ta koja bira prioritete i financijske linije. E, to, tu se radi o nacionalnim strategijama, bez obzira govorimo li o Rumunjskoj, Italiji ili o kojoj zemlji. Europska komisija uvijek podupire kroz sve svoje e, službe i e, mogućnosti koje stoje na raspolaganju sve nacionalne projekte, ali svaka država, svaka vlada ima pravo e, odabrati vlastite prioritete. Sve što mi možemo je nadati se da ćemo e, vlade pokazati dovoljnu fleksibilnost i e, da će poraditi na tome da zadovolje potrebe svojih građana. Hvala lijepa. Ovime je rasprava